they are... Good morning, dear colleagues. Can you please sit down? Dobro jutro, dragi kolege. Molim vas da zauzmite mjesto da polako započnemo. So, good morning, everybody. Dakle, dobro jutro svima. Započeo bih sa današnjim sastankom odbora Ekon nakon što smo skladili to sa predsjedateljem, odnosno predsjednikom koji će priopćenje predsjednika vam iznijeti, a ja ću odmah prijeći na nadzor na delegiranim aktima i mjerama četvrtu točku dnevnog reda. Danas imamo malu e, proslavu, jer ovo 30. ovakav sastanak o nadzoru i Rekon naravno pride veliku važnost učinkovitom provođenju ove ovlasti nadzori i interesira se za kad kad vrlo složene akte. Vjerujem da je javna rasprava jedan od ključnih elemenata kako bi parlament mogao učinkovito svoj nadzor provoditi, pa mi je doista drago što vidim velik broj ljudi e, na prisutnih na sastanku ovom vrlo tehničkom dosjeu. Danas ćemo se pozbaviti razinom drugom, okvirne uredbe u siječnju 2013. većina pravila za to je stupila na snagu, prije čega određene mjere druge razine moraju biti usvojene, kojih je mnogi delegirani implementirajući akti, uključujući regulatorne tehničke standarde. Nakon faza konzultacija ESMA je provela pripremni rad za oba oblika akata i komisija trenutno radi na transponiranju tog tehničkog savjeta u delegirane akte, te razmatra da li se slažu sa nacrtom predloženih regulatornih tehničkih standarda ili RTGA ESME. Danas ćemo raspraviti neke od najvažnijih pitanja vezano uz njih, primjeriti definiciju što znači stavljanje na raspolaganje javnosti kvalitativnih i kvantitativnih kriterija za kategoriju benchmarkova, prelazne odredbe i pravila vezane uz ulazne podatke te e, autorizacije za registraciju administratora. Kratka poruka tajništva je prosljeđena članovima prije ovog sastanka i volio bih sada pozdraviti prije svega Fasio Planta iz ESME i Tilmana Rudera iz glavne uprave FISMA, pa bih im dao reći za kratke uvode. Zamolit ćemo vas da se ograničite na pet minuta svaki, nakon čega ćemo dati riječ izvestiteljima, izvestiteljima u Sijeni te otvoriti raspravu za spontano javljanje za riječ. Oh, uh, Mr. Uh, Planta from ESMA uh, is the first speaker. Thank you. So, ladies and gentlemen, thank you for giving us the... Hvala vam što ste mi dali to the level 2 measures developed. priliku da danas nešto kažem više o radu ESME. No prije tog pregleda zahvalio bih izvjestitelj, izvjestiteljima u sjeni na njihovom interesu za ove teme tijekom cijelog procesa te na konstruktivne komentare tijekom konzultacija. Dakle, drago nam je što možemo ovako lijepo surađivati sa pregovaračkim timom Ekona i njihovim osobljem. Dva oblika mjera, dvije kategorije su razvijene od strane ESME, prije svega tehnički savjeti od 2016. koje obuhvaćaju pet područja pojašnjenje različitih definicija, nekad koji ste spomenuli u svom uvodu, zatim mjerenje referentnih vjernosti mjerila, kriteriji sljedeće za identifikaciju kritičnih mjerila, zatim usvajanje mjerila za treće zemlje te prelazne odredbe. Druga stvar, e, nekoliko tehničkih standarda je isporučeno 33.2017. koji se bave postupcima, karakteristikama i pozicioniranjem uloge nadzora. Zatim prikladnošću i povjerljivošću ulaznih podataka, transparentnošću, metodologije, nekim elementima kodeksa ponažanja upravljanja, kontrole nadzor koji su pod nadzorom specifikacija kvalitativnih kriterija za pojedina mjerila, zatim e, schema za izjavu o sukladnosti za mjerila, sadržaj izjave o mjerilima te informacije koje su potrebne za prijavu dozvola za registriranje, te sadržaj i oblik prijave i minimalan sadržaj e, sporazuma između ESME i nadležnih tijela. Dodatni tehnički standardi su isporučeni drugog šestog i oni uhvaćaju suradnju i sporazum o suradnji s trećim zemljama. Nacrt regulatornih i provedbenih standarda tehničkih postavlja minimalne i konkretne obveze za administratore i pobrinut se da se mjerilo proizvode na jedan transparentan i pouzdan način. Ovaj nacrt tehničkih standarda uključuje i odredbe koje se bave obradom detalja mjerila te kontrolu novih nadzornih funkcija koje je potrebno uspostaviti za administratore minimizirana je potencijalna manipulacija mjerila, sukob interesa administratora je također nešto na što se obratilo pažnju i jedinstveni uvjeti za sve države članice za registraciju, autorizaciju, mjerila i administratora za mjerila je ovime riješen. Uz tehničke savjete, ESMA predlaže da podaci koji se prikupljaju od trenutnih i nadolazećih izvješćivajućih struktura, dakle EMIR, MIFID 2, UCIC i tako dalje, se koriste za proračun referentnih vrijednosti mjerila. Ovo ovaj je bio jedan izbor nakon konzultacija s obzirom na interese pojedinih dionika kako bi se e, izbjeglo dupliciranje režima izvješćivanja. U skladu sa izvješćivanjem o mjera prve i druge razine koje je podnijela ESMA također pokušavamo ostvariti preciznost, otpornost, integritet mjerila i gdje je to odgovarajuće uvesti odgovarajuću, odgovarajuće mjere proporcionalnosti, osobito za manje značajna mjerila. Uz tehnološke standarde EZMA zauzima jedan holistički pristup kako se ne bi previše administrativno opteretilo administratore nadležne za I konačno bih podsjetio na nekoliko dužnosti i obveza koje su dodijeljene ESMI i kakvo je stanje vezano uz njih. Prije svega što se ezma mora održavati javni registar administratora, to je od ključne važnosti s obzirom da će na tijelo u EU moći mjerila koristiti samo ukoliko administrator ili sama mjerila budu uključena u te registre. Također se suočavamo sa nekakvim ograničenjima što se tiče e, resursa u smislu računalne tehnologije, no ESMA će se pobrinuti da registar od 1. siječnja 2018. bude na raspolaganju funkcionalan. Ja također sastavni član kolegija za kritična mjerila, vjerujemo da je to važna nadzorna konvergencija, odnosno alat za istu koji će dovesti do usklađenosti pravila i konvergenciju nadzornih praksi. U tom smislu ESMA je nedavno objavila svoj metodološki okvir za obvezne doprinose za kritična ključna mjerila. I ESMA je za kraj ima ovlasti pravno obvezujućeg posredovanja, a to je jedan još jedan važan alat za ostvarenje nadzorne konzistencije i konvergencije nadzornih praksi, no nije nužan alat koji planiramo koristiti. Nadamo se da ćemo da će biti korišten samo ukoliko je to baš potrebno. Hvala. Hvala vam lijepo gospodine Planta. I ESMI sljedeći govornik je gospodin Tilman Laudra iz glavne uprave FISMA. Ponovo vas molim oko pet minuta. No nismo u toliko ograničeni vremenski ako želite produljiti za koju sekundu. Hvala lijepo. Zahvaljujem i na ovoj prilici da prisustvujem na sastanku odbora Ekon te da izložim naše naša osnovna stajališta, početna stajališta, te vremenski okvir za odličan rad koji nam je podnesen od strane ESME. Ne je u dva dijela, kao što je Fabricio objasnio, pet delegiranih akata i desetak regulatornih tehničkih standarda. <clears throat> Naravno, delegirane akte smo poredili prema prioritetima, tako da smo sada dovršili svoju internu procjenu njih. Konzultirali smo se sa drugim službama komisije, Imali smo neke komentare vezano uz naše pravnike koji dolaze od naših pravnih savjetnika. Mislim da sad imamo jedan tekst koji može odmah prijeći na drugu fazu, nadamo se već sljedeći tjedan, a to je razdoblje javnih konzultacija od otprilike mjesec dana koje se primjenjuje na sve delegirane akte. Uskoro ćete dakle ih moći vidjeti u tim javnim konzultacijama na temelju načela boljeg zakonodavstva. No neće doći do već većih promjena, barem ne suštinskih promjena, tako da vas ne treba zaslijepiti nekakva tehničke preuređivanja uvodnih napomena ili sličnog. Uvjeravam vas da nismo imali namjeru odstupiti od suštine onoga što ESMA predlaže. Ukoliko pravni revizori savjetnici promijene neke formulacije, mi se uvijek pokušavamo pobrinuti da namjera, suština, izvorni stav koji je ESMA predložila bude očuvan. Također smo zadovoljni što možemo detaljnije ući u neka suštinska pitanja po našem mišljenju, a to je sam pojam stavljanja na raspolaganje nečega, dakle kada se nešto pojavi kao mjerilo, treba biti stavljeno na raspolaganje javnosti i slažemo se s tim pristupom ESME, no ako imate bilo kakvih pitanja, ako bilo kakvih detalja što se tiče naših prijedloga, rado ćemo ih objasniti. Sljedeći važan pojam konceptu u ovom delegiranom aktu su objektivni razlozi za pružanje e, mjerila ili kategorije mjerila van Europske unije, to je jedan kriterij gdje ukoliko nacionalni regulator podrži mjerila, da se mora uzeti obzir postoji objektivan razlog zbog čega e, je nekako tako mjerilo van Europske unije i u ovoj fazi e, samo ćemo reći da se radi ovdje o jednoj odredbi koja je zaštitne naravi i po nama ona bi obično stupila na snagu kada mjerila koja se tradicionalno povijesno proizvode unutar nadležnosti Europske unije budu preseljena van Europske unije, što je očito e, nekakav osnovni scenarij u kojem se ovaj delegirani akt bavi. Također, e, sasvim smo otvoreni na bilo kakva vaša daljna detaljna pitanja, pa ću samo zaključiti što se tiče vremenskog okvira, doista smo dobro napredovali s radom delegiranim aktima, imamo stabilni, revidirani, pravni revidirani tekst i još jednom ispričavam našu instituciju za znatan e, odmak koji smo imali između toga kad smo zaprimili ove ovaj dokumente i tu nam je doista trebalo dugo vremena da reagiramo, moramo to po ispraviti, priznajem da to doista dugo razdoblje, tako da nas ne morate više kritizirati oko toga, no to je bilo zbog pravne revizije koja se odvija u dvije faze, najprije e, revizije samog merituma, zatim lingvistička revizija i znam da moramo poraditi na tome da to u budući bude brže pa se ispričavam, no sada su tekstovi stabilni, kako kažemo, i bit će stavljene javne konzultacije u tom prozoru od mjesec dana, što znači da ako se time pokrenemo sljedeći tjedan, konzultacije će se provesti u lipnju završit ćemo stvar, pokušati to usvojiti nakon ljeta vjerojatno, jer u kolovozu to očito ne možemo učiniti, no tada će sve biti utvrđeno. Reći ćete vjerojatno da to e, donekle zadire u ovo razdoblje nadzora, to također prepoznajemo i nadamo se da ukoliko s ovim ranim prozorom jednomezičnih konzultacija odmah započnemo, da sam sadržaj će postati dostatno jasan, naravno to neće utjecati na rokove parlamenta, ali želio bih reći da će barem sadržaj i usmjerenje ovoga biti potpuno jasan, nadamo se već od sljedećeg tjedna kada započnu javne konzultacije. Parlament naravno će imati svoje puno razdoblje za nadzor na raspolaganju, parlament ga može upotrebiti, iskoristiti ukoliko želi, u kojem slučaju smo također rekli da ukoliko od siječnja 2018. ovo stupa na snagu, da će većina tih standardi, e, standarda zapravo biti poprilično očita, bavit će se očitim temama i nadamo se da će do kraja tog razdoblja nadzora da možda ne mora biti u potpunosti usklađen sa stupanjem na snagu, jer prije svega sadržaj će dakle biti većim dijelom poznat, a druga stvar zbog toga što se bavi i samo potvrđuje neka načela koja su sama po sebi poprilično očita. Tako da ako dođe do, do preklapanja tog razdoblja za nadzor parlamenta i samog stupanja na snagu, neće biti nikakvih nejasnoća na tržištu vezano s to e, kako i kada se ovi kriteriji primjenjuju. Hvala lijepo reći dajem našoj izvjestiteljici Kori. Hvala vam lijepo. Naravno, ja bih za početak zahvalila ESMI i Europskoj komisiji na svom uloženom radu do sada i tome što ste pozabavili sa problematikom vremenskih ograničenja. Vidim da ste doista intenzivno na ovome radili, no nadam se i dalje da neće doći do preklapanja našeg nadzornog razdoblja i samog početka provedbe. Kada se bavimo ovakvim nadzorom, uvijek je dobro podsjetiti se čemu je namijenjeno neko zakonodavstvo, jer prečesto zapletemo se u detalje i sitnice, no jedna od suštinskih načela je to da se želimo riješiti mogućnosti manipulacije, to želimo ukloniti i o tome se ovdje radi u parlamentu. Za nas to je bio glavni razlog iz kojeg želimo odgovarajući nadzor, veću transparentnost, no isto tako od samog početka govorimo da bi stvari trebale biti proporcionalne. Zbog toga smo imali samo te dvije kriterije ključnih ili kritičnih i nekritičnih mjerila, sada su stvari malo kompliciranije, s time se moramo nositi na to. Načelo proporcionalnosti je i dalje nešto što smatramo vrlo važnim, a isto vrijedi i za to da stvari moraju biti izvedive, provedive. Mm, ne želimo da dođe do pretjeranog ulaženja u detalje, želimo što je manje administrativnog opterećenja što je moguće, tako da to također moramo imati na umu kada razmatramo sve delegirane akte i RTS standarde. Naravno, treće važno načelo je da ne želimo preklapanje sa drugom regulativom koja već postoji i to je također primjenjivo u određenoj mjeri i ovdje. Dakle, želimo izbjeći dupliciranje stvari, no što je još važnije, želimo izbjeći proturječne ili zbunjujuće e, izjave ili definicije. Što se dakle tiče samog prijedloga, ili prijedloga koje očekujemo u množini, jedan od, jedna od prvih stvari koja nam je na umu da stvari trebaju biti provedive, da ne želimo narušiti tržište, tako da prijelazno razdoblje se samo nameće kao važna stvar, to nije nužno uključeno u RTS-u, no važno je, s obzirom da imamo određene datume, vremenski okvir, da se moramo pobrinuti, i to bih željela čuti da se potvrdi iz Europske komisije, da ćete se pobrinuti da nećemo narušivati situaciju na tržištu. Dakle, ako ste kao pružatelj u procesu stvaranja novih mjerila, možda čak i svakodnevno, da ćete i dalje moći nastaviti uobičajeno poslovati. To je ono što je za nas vrlo važno, dakle želimo se pobrinuti da neće doći do problema takve naravi Naravno, to se uvijek radi o pitanjima tumačenja stvari, na naše tumačenje je takvo da ne želimo narušiti tržišnu situaciju. Što se pitanja obuhvata tiče, dotaknut ću se ovdje cijene tema po považnosti. Ukoliko iz jedne široke perspektive sagledamo stvari, imamo osjećaj da je ESMA stvarila cjelokupno govoreći dobru ravnotežu, no naravno uvijek postoji prostora za poboljšanja, tako da se želimo pobrinuti da kada govorimo o tehničkom tekstu, o izdavanju i korištenju, po nama bi trebalo biti savršeno jasno da clearing, marginalizacija i drugi elementi ovog alata neće biti podložni korištenju mjerila, jer u razini prvo jasno je rečeno da clearing, marginalizacija i tako dalje ne koristi mjerila. Druga stvar, što se izuzetaka tiče za europske, neeuropske središnje banke, nadzorna tijela, središnje protostranke i tako dalje, dakle njihovo izuzeće od pružanja i odredbe regulative o mjerilima, to je još nešto što je u skladu s našim uvodnim odredbama 14, 15, 19 i vjerujem da je doista ključno da zbog središnjih banaka da to imamo na umu. Regulirani podaci o mjerilima trećih zemalja, prema njima se također treba odnositi na isti način kao prema europskima. Sada se vraćam na drugu regulativu koja već postoji. Dakle, kada govorimo o obuhvatu za vanberzanske instrumente, Želimo se pobrinuti da tu ostane obuhvat isti kao i u MIFID-u 2 i režim transparentnosti za predtrgovinske aktivnosti kako bismo se pobrinuli da se ne stvore nikakvi problemi u tom smjeru. Dakle, molim vas da se pobrinete da tu stvari budu dosljedne s MIFIDom. Što se trećih zemalja tiče, Iz perspektive korisnika mjerila iz Europe smatramo da je ključno razjasniti da prepoznavanje administratora trećih zemalja njihovih mjerila omogući neeuropskom administratoru da ispunjava uvjet sukladnosti e, sa regulativom o mjerilima poštujući načela IOSKA zbog toga što se ovdje radi o nečemu što je valjano na globalnoj razini tako da će zahtjevi BMR-a ili regulative o mjerilima biti procijenjeni od strane samih nacionalnih nadzornih tijela na temelju rezultata, a ne na temelju usporedbe stavku po stavku, jer to nije u duhu zakonodavstva koje želimo provesti. Što još mm, jedna sitnica koja bi mogla biti važna, E, RTS, regulatorni tehnički standardi i autorizacijama trebali bi reći da pružitelji mjerila za robu ne bi trebali biti obvezni pružiti informacije u skladu s odredbama teksta prve razine koje na njih nisu primjenjive. Što se čini očito, ne želimo se pobrinuti da se ne radi o pristupu jednom za sve, jer primjerice kodeks ponašanja u zahtjevima za ulazne podatke pod drugom glavom ne primjenjuje se na mjerila, odnosno pružitelje mjerila za robu, ali se pojavlja u nacrtu RTS-a za autorizacije, tako da bih zamolila da se pobrinete, da se učini ta odgovarajuća razlika između situacija gdje postoji različiti režim za bilo kakva mjerila vezana uz robu. Možda bih ovdje mogla stati jer drugi izvestitelji sjeni vjerojatno žele doprinijeti svojim komentarima. Puno hvala Kora. Sada u ime Europske pučke stranke ja moram govoriti budući da sam izvjestitelj u Sjeni. Kora je već rekla puno važnih e, stručnih aspekata E, ja sada se želim usmjeriti na to da je parlament e, u okviru parlamenta se jako dobro surađivalo, izvjestelji i izvjestelji u sjeni, a surađivali smo i s predstavnicima komisije i zaista sam zahvalan da smo tako dobro raspravljali o ovome. Ono s čime nisam zadovoljan i tu moram biti otvoren jest su rokovi. Naime, prijedlog koji će se objaviti nakon ljetne stanke znači da će to jako kasno dati neke e, i jasne naznake za tržište. Žao mi je da je tako jer je raspored bio vrlo jasan, ali izgubili smo nekoliko tjedana i to dovodi do neizvjesnosti. E, jer ako mislimo da će ljudi shvatiti stvari jer je to više manje jasno. U tom smislu nije nam potrebna niti jedna uredba jer ljudi intuitivno mogu shvatiti više manje što radimo pa eto. Dakle, moramo dati vremena tržištu da se tržište može prilagoditi. Prema tome šteta e, da e, smo, smo propustili te rokove. Drugo, htjeli smo načiniti uredbu koja neće biti toliko e, e, komplicirana, već jednostavno funkcionalna kako bi klijenti i korisnici mogli se pozvati na različita mjerila ovisno o njihovim potrebama. Ključna stvar bila je proporcionalnost. Jako sam zadovoljan da su se time pozabavile i ESMA i Europska komisija jer su e, jednostavno preuzeli sve što su imali na raspolaganju, a također su i sama mjerila podijelili u različite kategorije. Hvala Kori, ona je rekla dakle, da je mm, bilo potrebno da se ta mjerila ne učine složenijima. Prihvaćam doduše rezultat trijaloga i e, provedbeno zakonodavstvo će nam omogućiti da vidimo kako ćemo se baviti tim pitanjem. Jedino što nije sasvim jasno vezano je za prijelazne odredbe. Neke stvari treba pojasniti. ESMA je tražila od komisije da jasno kaže da oni koji pružaju kako europska, tako i ne europska mjerila imaju pravo na prijelazno razdoblje. Ali e, u svemu drugome, slažem se s Korom, igrali ste važnu ulogu u našim pregovorima i hvala Kori na svemu što je napravila. Gospodin Fernandez u ime SID-a je također važan, gospodin Fernandez također važan dio našeg tima. E, hvala lijepa. žao, puno vam je hvala na ovim informacijama i e, moram reći da provedba ove e, vezano za provedbu uredbe želim postaviti tri pitanja. 30. E, svibnja ove godine ESMA je objavila projekt kojim su sadržane tehničke norme odnosno to je bio sam prijedlog tehničkih normi vijeća i parlamenta. I tu su izložene e, različite karakteristike. Komisija ima tri mjeseca da vidi hoće li e, i kako izraditi te tehničke standarde. S obzirom da će taj e, period uskoro isteći, htio bih znati što komisija misli o takvom tumačenju tehničkih standarda od strane ESME. Drugi dio vezan je za pokazatelje, odnosno klasificiranje samih e, mjerila e, u kritična u osnovi e, slažemo se s onim e, pokazateljima koji su ušli u kritična mjerila, ali ipak e, nakon konzultacija Europski institut je odlučio da pokazatelji od plus neće biti uključen u e, tu uredbu, a mi smo ga bili uveli u uredbu, e, taj e, pokazatelj naime predviđa obvezne o obvezne aspekte, a pokazatelj Rebord je već tu i korisnici će morati tom pokazatelju dati taj, to obilježe obveznog doprinosa. Mnogi se stoga pitaju neće li zbog toga Ribor Plus e, se blokirati zbog tih e, doprinosa koje će banke morati davati jednom kada se Rebor proglasi e, kritičnim mjerilom u sljedećih nekoliko mjeseci. Može li nam komisija nešto više reći o tome? o tom blokiranju Rebona Plus, a istovremeno Rebor će morati usvojiti e, ta, e, e, ta mjerila jer ulazi u jedno od kritičnih mjerila. Imam i treće pitanje, to pitanje vezano je za Brexit. Trebalo bi omogućiti u tom svijetlu primjenjivanje odnosno pribjegavanje određenim pokazateljima izvan Europske unije. Što uredba u tom smislu predviđa i e, da li će to biti dovoljno kako bismo u budućnosti e, mogli koristiti primjerice mjerila iz e, Ujedinjene kraljevine ili bi pa komisija mogla predvidjeti i neki e, drugi način e, rada. E, iz očitih razloga kolegica Kay Swinburne danas nije ovdje, ali ne, ima li nekog drugog iz redova ECR-a? Ne. Onda gospodin Gigold u ime zelenih. E, hvala pozdravljam ovakav naših e, rad, način rada u našem odboru e, i e, naime svi se nekako neformalnije oblačimo. Esmo bi moglo malo napredovati više u tome, ali eto, svi nekako se približavamo više zelenima u kulturološkom smislu. No, što se ove današnje teme tiče, puno smo razgovarali o nužnim promjenama u načinu na kojim će se, se baviti trećim zemljama u svjetlu onoga što će se dogoditi. Dakle, kako se ta e, rasprava već odrazila prilikom izrađivanja mjera za drugu razinu? I isto tako koliko značajnih pokazatelja će ući u ovaj režim i što očekujete što e, planiraju komisija i ESMA vezano za mogućnost da se prihvati ekvivalent nadzornog tijela. I što sve to znači vezano za Ujedinjenu kraljevinu. Bilo bi mi drago da mi nešto više kažete o tome. E, hvala vam za vaše e, primjedbe kako u kulturi, tako i u ekonomiji. Imamo vremena, dakle, i za slobodno javljanje za riječ. Da li možda se netko još želi javiti za riječ? Ako ne, vjerojatno ćemo u smislu vremenske učinkovitosti e, polučiti dobre rezultate da li e, netko ponovno želi dati e, neke e, informacije na pitanja zastupnika. Nekoliko zastupnika osvrnulo se na prijelazne mjere. Bilo bi nam drago da možemo pojasniti u pitanjima i odgovorima više aspekata vezano za prijelazne odredbe. Međutim, moramo provjeriti je li naše tumačenje zaista u skladu s onim što, na što je zakonodavac mislio. Jer da postoje dvije vrste mjerila u prijelaznim odredbama. Mi smatramo da su to one koje se odnose na administratore, što stoji u prvom članku, a e, tu se e, poziva na postojaća mjerila e, i govori se na nova odobrena mjerila nakon što uredba stupi na snagu. Za slučaj da se takvo tumačenje prihvati, omogućilo bi već postojećem administratoru da i dalje nastavi davati e, s nova mjerila, drugim riječima da nastavi svoju djelatnost. Pa na taj način neće se e, doći do onog e, destruktivnog djelovanja kada bi se mjerila shvatila na puno stroži način. Što se pak tiče kolegija koji se bavi tim pitanjima, spremni smo dati i tako pojašnjenje, međutim, htjeli smo prije toga provjeriti s vama, slažete li se vi s našim tumačenjem i je li namjera zakonodavca bila e, upravo ta koju sam e, izložio, odnosno ta e, koju smo mi shvatili. Velik broj drugih pitanja bila su zapravo više upućena komisiji. E, možda bih i ja mogao nešto o tome reći. Sve ono što je vezano za treće zemlje e, zapravo je vezano za pitanje je li sadašnji režim prikladan u svjetlu Brexita više je na suzakonodavcu da to odluči za slučaj revizije. Više na njima nego li na nama. Dakle, treba vidjeti, mislim sada ne možemo ništa napraviti o samim tehničkim standardima. Međutim, izrazili smo naše mišljenje o e, drugačijem sustavu za treće zemlje kad se radi o drugim vrstama infrastruktura. A što se tiče e, revizije ESE, to e, je nešto zapravo gdje više vi i komisija morate to razmotriti. Mi ćemo raditi na osnovu postojećeg e, režima. A što se tiče pitanja Euribora, e, to je nešto što je sada poznato, Euribor plus najavljeno je nije, odnosno objavljeno je da nije dao e, očekivane rezultate i e, pomno prativo e, moguća drugačija rješenja. Kao što smo najavili, naš je cilj da sama tranzicija e, prođe sa što manje narušavanja u odnosu na ugovore prema sadašnjem Euriboru a ne možemo reći više o tome jer ne znamo koje će se sve e, druge mogućnosti pojaviti i e, ne znamo kako će se sve skupa razvijati, ali pokušat ćemo sve učiniti kako bi narušavanje i smetnji bilo što manje. Hvala lijepa. Točno je da je većina pitanja bila upućena komisiji, ali hvala na vašim odgovorima, naročito onima vezanim za prelazni period. E, s obzirom da, e, sad ću prati riječ komisiji, a onda budući da imamo vremena, moći ću još dati riječ e, Kore ili drugim izvjestanjima u sjeni. Predstavnik komisije ponovno riječ. Hvala. Hvala i Svenu Gigoldu koji je rekao da mu je drago da smo ovako opušteni. Moram reći e, da je puno lakše ući u Europski parlament i proći kroz sve sigurnosne kontrole ako e, nemate puno toga na sebi pa nam je jako e, drago da možemo doći u e, malo neformalnijoj odjeći, ali sljedeći put ipak nećemo doći u japankama. Cipele, e, prave cipele i dalje su potrebne. No dobro, što se same teme tiče, još jednom koristim priliku da ponovim da u članku 51. imamo dva tipa prijelaznih odredbi jedan E, govori o pružatelju usluga, dok god je on na tržištu ima mjerilo, morat će tražiti samo odobrenje od, e, do 1. siječnja 2020. godine. E, to je vrlo jasna prijelazna odredba. Ako dakle već jeste na tržištu i imate mjerilo, odobrenje morate zatražiti do 1. siječnja 2020. godine a druga prijelazna odredba usmjerena više na korisnika. Ako do trenutka stupanja ove uredbe na snagu 1. siječnja 2018. godine, e, onda se već postojeće mjerilo može koristiti do 1. siječnja 2020. godine. Prema tome tu imamo dva zaštitna mehanizma. S jedne strane da se e, pružatelji usluga e, moraju zatražiti do 2020. godine odobrenja, a druga e, korisnici mogu koristiti već postojeće mjerila od 1. siječnja 2018. godine. Mislimo da je to dobar pristup da se postepeno i kroz dugo vremensko razdoblje e, sve ovo uvede. To je važno kako bi se sva regulatorna infrastruktura uspostavila. To je bio i zahtjev jer e, ranije mjerila nisu bile jedinice koje su se nadzirale a sada dakle trebamo imati i one koje će nadzirati i one koje će odobravati rad. Što ne znači da neko, neko tijelo koje nije odobreno e, do e, tog e, roka, do tih rokova neće biti podvrgnuto nadzoru. sve to kako bismo izbjegli manipuliranje podacima. Druga e, pitanja e, koje su postavljena, e, koja su važna, što je s kritičnim mjerilima i što će se dogoditi sa dva kritična mjerila koja se jako puno koriste u cijeloj Europskoj uniji gdje su pridonositelji oni koji su puno također jako rasprostranjeni po Europskoj uniji. E dva su mjerila ta koja se jako puno koriste u Europskoj uniji i e, znamo o kakvim se e, tipovima <clears throat> ugovora radi od koji koji mogu biti jako raznovrzni i zato je jako važno da ta dva kritična mjerila i obilježimo kao kritičnima što smo i napravili u odnosu na Euribor i to također radimo i odnosno na EONiju. Kada se neko mjerilo obilježi kao kritično, postoji kolegi i sustav obveznih doprinositelja i mislimo da će to omogućiti kontinuitet. I kustvo nam kaže da se ne treba nužno koristiti tim obveznim e, doprinosom, ali da to znači da e, postoji velika obveza e, pri e, doprinositelja da nastave doprinositi. Dakle, što se pak tiče transakcija, tu smo mislili da se ne može odmah prijeći na transakciju kao mjerilo, pa oni koji pružaju ta e, mjerila trebaju se najprije za, nastaviti sa sadašnjim koji zasnijem na kvotama i onda pomalo preći na jednu prijelaznu fazu hibridnih mjerila. E, mi smo dakle e, ne regulatorno tijelo, već smo mi tijelo koje predlaže zakon, pa mi nismo ti koji kažemo kada do toga mora doći. To je u nadležnosti onoga kojeg time upravlja. Mi jedino možemo pratiti ove promjene. Euribor je kritično mjerilo i teoretski gledano podvrgnut je obveznim e, doprinosima. A ako se mjerilo i promjeni, e, uvijek će biti Euribor, možete to nazvati Euribor plus ili ne kako želite, ali uvijek će to biti kritično mjerilo. Ne možete prestati biti Euribor, nazvati to Euribor Polinus i onda reći da to više nije kritično mjerilo. Dakle, Euribor će uvijek ostati Euribor i bez obzira na to kak, do kakvih će promjena doći i bez obzira na to koliko će vremena trebati da administratorska kvota pređe na transakcije, uvijek će vrijediti pravilo da se radi o kritičnom mjerilu i da uvijek postoji i ta ovlast obveznih doprinosa za slučaj da nema doprinosa ili nema zastupljenosti. Mislim dakle da smo napravili ono što smo morali kako bismo omogućili kontinuitet. Jer mislim da se tu radilo o bitnom aspektu vašeg pitanja što je bilo s kontinuitetom, a to je da smo mi osigurali da regulator ima mogućnost da se nastavi raditi s tim e, mjerilima kao onima temeljem na kvote, pa hibridnim, pa nakon toga temeljem na transakcijama. To je dakle uvijek e, Euribor, uvijek kritično mjerilo. I treće, dakle, goruće pitanje jest E, što radimo s e, mjerilima trećih zemalja. Dakle, onima e, koji su načinjeni izvan Europske unije, istovremeno se jako puno koriste u Europskoj uniji od strane onih koji izdaju financijske instrumente, izvedenice i financijske ugovore. Postoje tri načina da se ta mjerila i dalje mogu koristiti, to je sustav ekvivalencija, priznavanja i e, podržavanja. sustava ekvivalentnosti e, jest onaj za koju će biti potrebna odluka komisije, a za odluku komisije potrebno je dugo vremena, pa ne možemo realno gledano očekivati da će do toga doći e, tijekom 2018. godine s, bez obzira o kojoj se trećoj zemlji radi. Japan usvaja mjerila za kamate, a Australija razmišlja o tome. Dakle, to su dvije države koje ulaze u toj kategoriju. Ja mislim da u budućnosti ćemo moći imati ekvivalentnosti. E, ekvivalencija je recimo, koje mogu biti i samo djelomične. Mislim da ćemo ih imati za Japan, a e, moći će to biti moguće i za Australiju. Osobno mislim da će do toga doći tek krajem sljedeće godine ili početkom 2019. godine. Iz tog razloga e, na trijalogu je i zakonodavac stvorio i druga dva, e, dvije mogućnosti, a to je priznavanje i e, podržavanje. I to će biti vezano i za Ujedinjenu kraljevinu i načinjeno i kako ljudi ne bi otišli iz Europske unije kako bi izbjegli e, priznavanje mjerila i e, ponovno ušli na e, druga vrata. E, sada postoje objektivni razlozi za neke od tih aspekata. Naravno, ako su tradicionalno neke stvari bile izman Europske unije s obzirom na to dakle dolaze podaci, onda će to ući u sustav priznavanja. A nacionalna će tijela priznati ta mjerila i ona će se moći i dalje koristiti. To je vrlo fleksibilno. Isto vrijedi za podržavanje ako u uniji e, možete dakle dobiti da se nešto podrži, onda će ono biti i dalje na raspolaganju i moće se koristiti. E, iz očitih razloga vidjet ćemo kako će se situacija razvijeti 2019. godine, ali nemam sada, nije mi dozvoljeno da ništa više o tome kažem. E, znate da naša radna skupina radi na tim pregovorima ali mm, bez obzira na to kako će se sve završiti, postoji sustav priznavanja i postoji sustav podržavanja kojim će se, smatramo, moći e, premostiti taj prijelazni period i mjerila će se moći koristiti diljem Europske unije. I svi će moći koristiti ta mjerila, a onda kasnije u budućnosti možda ćemo preći na sustav ekvivalencije e, kasnije. Dakle, nećemo imati sustav kada će se sve srušiti, ono što se u žargonu zove cliff effect scenario. Ali moramo izbjeći situaciju da europski korisnici odjedanput e, budu odvojeni od tih mjerila. To će biti problematično Čak i u Euriboru, ako neko mjerilo prestane postojati ili više nije na raspolaganju zato što ga se ne priznaje, onda zaista postoji velik problem sa ponovnim eh, dogovaranjem, pregovaranjem ugovora, a to želimo izbjeći. A naravno, eh, svjestan sam situaciji u nekim državama članicama gdje postoje dugoročni ugovori vezani za određena mjerila. Prema tome znamo o čemu se radi i imamo različite instrumente na raspolaganju e, koje možemo primijeniti ili to želimo izbjeći. I, I još jedna stvar, Europska unija ovisi o mjerilima, ona je prvenstveno korisnih mjerila zato što imamo e, tri e, bitna alata za to mi stvarno imamo u interesu da ne dođe do prekida ugovornih odnosa. I za kraj postavljeno je pitanje o RTS-u. Dakle, htjeli biste da mi procjenimo te tehničke standarde i hoćemo li ih e, potvrditi. Za sada još nismo dobili detaljna objašnjenja E, naših pravnika, ali nekako mislimo da ih možemo podržati i za vrijeme same izrade teksta. Naravno, sve će pažljivo pratiti naša pravna služba, ali mislim da ćemo moći e, dakle, usvojiti e, te standarde. I još za kraj odgovaram predsjedatelju. Objavit ćemo popis mjerila i e, to nadamo se već negdje sljedeći tjedan. Tu će biti delegirani akti. Dakle, tekst je na raspolaganju. Još jednom se ispričavam, ono što će možda potrajati je usvajanje komisije. Dakle, tekst će se objaviti i bit će na raspolaganju, ali formalno usvajanje e, kolegija povjerenika će vjerojatno još neko vrijeme pričekati. A e, pitanje e, koje je još postavila Kora e, vezano za načelo IOSKA, to je zaista ono što je mjerilo za priznavanje mjerila trećih zemalja, a mi želimo da se IOSKA u potpunosti primjeni Jedini razlog zašto je to e, dodano je zato što tu postoje izuzeća. Usklađenost sa Joskom će se prihvatiti samo bude li se u potpunosti primjenjivalo. O tome će odlučivati nacionalno tijelo kada budu razmatrali ekvivalencije. Dakle, mislimo da imamo na raspolaganju sve što nam je potrebno, ali bude li potrebno zajedno s ESMom pokušat ćemo naći vrlo fleksibilna rješenja kako bismo se uskladili s trećim zemljama i kako bi sve to funkcioniralo u praksi. Hvala vam lijepa. Možda ćemo imati kratko ime još da reagiramo na ovo što smo čuli, ali dopustim da kažem da što se tiče prijelaznog sustava još uvijek ima nekih neizvjesnosti vezano uz postojeće e, pružite usluga i mjerila ne znam je li to potpunosti pokriveno u ovom prijedlogu. Što se tiče Ujedine kraljevine, moje mišljenje je da naravno mi ne namjeravamo da se već govori o Brexitu, ali ove uredbe trebaju biti prihvatljive već za treće države. Rekli ste da će biti usvajanje od komisije, ali nakon usvajanja će reagirati parlamenti. Stoga dolazi do nesigurnosti, e, što je žalosno zato što smo imali dovoljno vremena. I isto tako što je sa usvajanjem regulatornih tehničkih standarda. Tu imamo bolje vremenske okvire, ali ipak postavlja se pitanje koliko ćemo biti brzi. Možda Kora, ako želi reagirati na to, je onda i gospodin Fernandez. Hvala vam, gospodine predstavljajući. Hvala ESMI komisiji još jednom na tome što su odgovorili na sva naša pitanja. Mislim da ste na zadovoljavajući način odgovorili na ono što nas najviše brine. Mislim da bi bilo od pomoći kada bismo sve to dobili i napismeno, dakle što se tiče tranzicije kako ne bi uopće bilo nikakve nesigurnosti vezano s to kako to tumačimo. I stoga bilo dobro kada biste nam to mogli poslati. Isto tako, jedva čekam da vidim e, ono što ćete pokrenuti sljedeći tjedan po pitanju delegiranih akti i želim da nastavimo surađivati na ovaj način na koji smo to radili i sada, na otvoren, konstruktivan način i naravno znate ako ima nekakvih primjedbi ili zabrinutosti s naše strane sigurno ćete za to saznati i naravno pogledat ćemo što će se dogoditi tijekom eh, razdoblja u kojem će se provoditi konsultacije. Drago mi je što imate pragmatični pristup. Mislim da nam je to zajedničko, dakle ne želimo narušiti tržište, kao što ste i sami spomenuli mi jako ovisimo o mjerilima koje dolaze izvan Europske unije. I e, s tobim razlogom smo uveli novi sustav e, davanja odobrenja i davanja priznavanja zbog problema kojeg već imamo sa sustavom ekvalentnosti i možda bi to moglo poslužiti kao presedan za neke buduće pregovore. Tko zna? Hvala vam. Gospodin Fernandez, želite li se javiti za riječ? Ne. U redu onda se čini da smo došli do kraja ove rasprave, osim ako nam možda možete nešto reći o RTS-u, koji je plan što se tiče regulatornih tehničkih standarda. Što se tiče RTS-a, cilj nam je usvojiti ih e, svakako tri mjeseca nakon što smo to primili, zbog toga smo to dali sada na nadzor e, odvjetnicima i pokušat ćemo učiti sve što možemo da se to obavi. Moji kolege su e, naglasili da je vjerojatno jednostavnije dobiti e, odobrenje, pravno odobrenje za ETS i to je jedna od onih kategorija gdje bi mogli to završiti malo ranije, nadamo se. Dobro, ali to je dakle za idući tjedan, hoće li se to onda dobiti idući tjedan? Idući tjedan ćemo objaviti, mislim na RTS, zato što postoji razdoblje od tri mjeseca. Da, RTS ćemo uspjeti obaviti u okviru tri mjeseca, a što se tiče e, tog nacrta za izlaganje dijeljenih akata, pet delegiranih akata, to ćemo napraviti sljedeći tjedan. Dobro, ne moramo tu sada se baviti aritmetikom, ali čini mi se da ovaj rok od tri mjeseca uskoro ističe. Dobro. Hvala vam na vašim odgovorima što se tiče ove revize delijenih akata. Sada imamo 15-12 minuta prije nego što ćemo peći na glasanje. Samo mi je žao zbog toga što ste govorili o kravatama o kreativnim kravatama, mi ne prolazimo kroz sigurnosnu kontrolu i stoga moram izmisliti neki drugi izgovor zbog čega smo ovako ležano obučeni. Hvala vam i e, ugodan ostatak dana. Hvala Hvala Hvala Dear colleagues, Dragi kolege, molim vas sjednite. Imamo glasovanje pred nama, ali prvo imamo nekoliko priopćenja koje vam moram iznijeti u skladu s našim pravilima i postupcima. Nažalost, to nisu kratka priopćenja, pokušat ću biti što brži. Kao prvo što se tiče preporuke koordinatora nakon sastanka od 29. svibnja 2017. godine imamo, imamo imenovanja, prijedlog za odluku vijeća o zaključivanju bilateralnog sporazuma Europske unije među Europske unije i Sjednih američkih država o prudencijalnim mjerama za osiguranja i za predsjednika eh, odbora za osiguranja, zatim kontrola nad gotovinom, eh, to je bi trebalo biti mišljenje Um, vezano uz to koji ćemo članak iz poslovnika za to prijavljivati. Zatim zakon uh, Europske unije o elektroničkoj kartici, uh, isto tako još dva dana mišljenja o tome i zatim izvješće o financijskim aktivnostima predsjedništva Europske investicijske banke. To je mišljenje zato što je to danas odbor za proračuna, a druga dva dosjeja su odvođena, ona koja su važnija. Zatim e, ekonomsko upravljanje, koordinatori su odlučili pozvati Grčku, Španjolsku i Francusku na ekonomski dijalog. Pozivnice ćemo poslati trima ministrima, a redoslijed e, dolazaka ćemo vidjeti sa ministrima, zatim isto tako dogovorili smo da ćemo imati prezentaciju o bijeloj knjigi, knjizi Europske komisije prije stanke, a najvjerojatnije ćemo imati raspravu o tome na plenoj sjednici, a nastavit ćemo se na tu bijelu knjigu onda i kasnije. Koordinatori su odlučili odgoditi e, putovanje delegacije u Lisabon na drugi i treći studeni, ako će se sugovornici moći tada s njime sastanki. Brexit sljedeći koraci, koordinatori su e, imali pregled nad programom za e, saslušanje o tome, treba naći datum, za tome tu govorimo o listopadu ili studenom. Koordinatori su se složili da će poslati odgovore vezano uz predstavnicu 0703 iz 2016. godine 0, 1078 također. I odabrali smo isto tako i imena za e, sastanak e, od 19. lipnja što se tiče nadzora u srpnju nećemo imati drugi, drugo vremensko razdoblje za nadzor. E, isto tako donijeli smo odluke o održivom financiranju. Koordinatori su odlučili da će redoslijed govornika slijediti e, govornike kao na plenarnoj sjednici, dakle prema najvećim klubovima zastupnika do manjih. Koordinatori su odlučili e, dodijeliti i dodatno mjesto za misiju e, vezano uz jedno putovanje. Zatim Alde, rekli smo da oni mogu dobiti još jedno mjesto za putovanje u Portugal. Što se zahtjeva koordinatora iz zelenih, koordinatori su odlučili da ćemo imati studiju vezano uz nedavni zadatak vezano uz određivanje elektroničkih mjerila. A što se tiče trijaloga, zaključili smo tri trijaloga i to uspješno. Htio bih čestitati izvjestiteljima kao prvo. Je li Sirpa ovdje? Ne. Čestitke Sirpi Pjeti Kanjen i njenom pregovačkom timu što se tiče uspješnog zaključenja u drugom trijalogu. Dakle, to je bio vrlo brzi trijalog o Europskim, Europskom fondu za socijalno poduzetništvo gdje smo u svibnju postigli politički dogovor. Posebice su se dogovorili oko uloge ESME u tome, u okviru njenih trenutnih nadležnosti, a nadležne službe trebaju pominuti da će podaci biti upućeni ESMI u pravovremenom roku i da ona smije koristiti te informacije kako bi organizirala i provodila revizije e, među stručnjacima. Govori se o standardima, o formularima, o procedurama e, o, za menedžere u nadležnim službama. ESMA će provoditi tehničke standarde što se tiče toga kako zaprima informacije od nadležnih e, službi zatim će isto tako imati vlastite sredstva koje će uvijek se um, iznositi jednu osminu uh, fiksnih troškova. Govori se i o okolišnom i klimatskom riziku. To će biti uključeno kao aspekt u Europski fond za socijalno poduzetništvo, a komisija će analizirati um, koliko su kvalitetna mjerila u tom fondu i predlagat će promjene zakonom okviru, uključujući opciju da se usvoji jedna putovnica za menadžere. Zatim će na tehničke razine delegirati ostali dio teksta, nakon što od Korepera dobije odobrenje, e, odbor za ekon će se onda konsultirati o tom tekstu na sljedećim sastancima. Zatim smo na isti dan također imali i opći dogovor, to je politički dogovor o e, dvijema dosijema o sekuritizaciji. Tu čestitam Polu Tangenu i Otmaru Karasu. To je također bilo važan korak za e, Uniju kapitalnih tržišta. Na zadnjem trijalogu o dosjeu OCR-u koordinatori su se su zakonodavci su se usuglasili oko 80. pristupa i ubrzanog postupka. Imali smo i određivanje izuzeća i e, na STS smo imali određivanje gornje granice. To će osigurati jednaka pravila sve države članice i sačuvat će se stabilnost. Također su se odlučili da će zadržati jednako stalište o sekuritizacijama od u STS-a. Dogovorili su se da će zadržati e, onu stopu od 5% e, što se tiče zadržavanja rizika i imamo i, klauzulu za reviziju, za Europsku komisiju gdje ona može procijeniti bilo kakav rizik koji dolazi e, iz toga da imamo horizontalne i vertikalne vertikalna preklapanja modalnosti. Također e, vidjet ćemo kako će se određivati e, procjena STS standarda, a što se tiče drugih aspekata rasprave su zakonodavci su odlučili dati mandat Europskoj misijskoj banci da izda mjerila o STS e, kriterijima i su zakonodavci su također složili da ćemo imati rok od nekoliko mjeseci da će se to primjenjivati od 18. srpnja od srpnja 2018. godine kako bi sudionici na tržištu imali dovoljno vremena da e, provedu te mjere. Zaboravio sam spomenuti ono što smo već postigli ranije vezano uz veći makropotencijalni okvir za jači SRB za transparentnost e, što se tiče e, registara sa podacima. Dakle, to je isto tako bio uspjeh za Europski parlament. I nakon e, što će se završiti tehnička mreza za provedbu ovog političkog sporazuma, kako vijeće, tako i parlament usvojit će završni tekst prema svojim monetarnim postupcima u idućeg nekoliko tjedana. Na posljedku zaključili smo isto tako sa dva trijaloga i tijalog o Europskom programu za statistike Nacrt uredbe je sada završen, imamo nekoliko aspekta poput statističkog pokrivanja siromaštva, migracijski tokove ili razlike među spolovima. Imamo sada bolje kvalitete podataka a to su, to su sve bile točke i stališta parlamenta na kojima je on inzistirao. Sada što se tiče ova dva uh, tijaloga koja su još u tijeku, što se tiče EFSE, nakon dva tijaloga je došlo do određenog napretka što se tiče revizije uredbe EFSE. E, prvi tijalog 31. svibnja dao je svim stranama mogućnosti da izraze svoje, svoje stajališta i to detaljno o većinu političkih pitanja, a na drugom tijalogu 6. lipnja e, pripremni radovi komisije dopustili su nam da vodimo E, vrlo su raspravu o uvjetima vezih uz kondicionalnosti, u, o oporezivanju i drugim pitanjima gdje imamo drugačiji pak dogovor, gdje se po nekim pitanjima slažemo, po nekima ne. Još treba vidjeti što će biti sa financiranjem i sa upravljanjem, a sljedeći trijalog održat će se 12. lipnja na večer u Strasburu. Što se tiče trijaloga za borbu pranja novca, njega smo držali jučer, Raspravljali smo o definicijama stvarnog vlasništva, uključujući i to da bi neki subjekti trebali e, navoditi svoje, svoje stvarne vlasnike, zatim imamo i druga pitanja, pristup internetu primjerice, a vijeće treba dopustiti pristup za poduzeća i druge subjekte, ali još se raspravlja o trustovima. Europska komisija će provoditi reviziju e, u državama članicama za borbu protiv pranja novca. Žao mi je što je ovo toliko dugo trajalo, ali bilo je potrebno. Sada možemo prijeći na glasovanje. Sada možemo prijeći na glasovanje. Kontrola glasovanja. Otvaram glasanje. The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 Okay, uh, uh, after the vote. No. U redu nakon glasanja? Ne, prije glasanja. U redu. Vrlo kratka izjava izvjestiteljice izvoli Kora. Hvala. U ime izvjestitelja Mihaela Tojera koji nažalost ne može nas ovdje, kratka izjava. Vaš da želi zahvaliti kolegama na tome što su konstruktivno surađivali s njime na ovom dosjeu i na ostvarenom napretku. On smatra da kompleks amandmani pružaju ravnotežen doprinos e, svega onoga što su dali kolega i on sam. Postoji širok konsenzus među izvijestama u sjeni da bi rokovi u različitim dijelovima postupka mogu biti ambiciozni i to se održavaju u izvješću. Nacionalna tijela vlasti često nemaju nekakav poticaj da brzo rade i da riješe što prije sporove o dvostrukom prozivanju. Imamo postupke koje traju dvije godine ili čak i dulje. Zbog toga Smatramo da postoji još mjesta za poboljšanje što se tiče rada nadležnih tijela, te stoga predlažemo da se ubrzaju razne faze u postupku. Zbog toga bi države članice trebale pružiti adekvatnu razinu ljudskih, tehničkih i financijskih resursa. Vaše je želi naglasiti da je vrlo važno da imamo dobar e, i učinkovit sustav oprezivanja kako bi poduzeća mogli u potpunosti uživati u prednostima jedinstvenog tržišta. I on bi još jednom htio zahvaliti svim osobama koji sudjeluju e, na radu ovom tijelu, na njihovom doprinosu, njihovom inputu, što se odnosi na izvjestitelj u ali isto tako i na tajništvo Ekona. Hvala, sada možemo prijeći na glasanje. Amandman 85. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se kompromis A. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis E za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 149. za, protiv, suzdržani, Mislim da se usvaja. Kaže se provjera. Provjera, otvaram glasanje. Vote is Glasanje je završeno. Is Usvaja se kompromis F za protiv sudržani. usvaja se. Kompromis G za protiv sudržani. usvaja se. Amandman 172 za protiv, suzdržani, odbija se. 173 174, tko za, protiv, provjerit ćemo, otvaram glasanje. Usvaja se sa jednim glasom više. Amandman 175, tko za, protiv, suzdržani, odbija se. 176 za protiv suzdržani. Čini se da Jamilan ali provjerit ćemo, otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Odbija se 177. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. obične političke promjene, svaki put je nešto drugačije. Zatvaram glasanje. Odbija se kompromis H za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis I za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis J za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis K za, protiv, suženi usvaja se. Amandman 204. Tko je za? Protiv, suženi usvaja se. 205. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis KA. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 30. Za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 31 one drugi strane za protiv suzdržani usvaja se. 33 za protiv suzdržani odbija se. 34 za protiv suzdržani odbija se. Ispričavam se. Izgleda da smo 1, 7, 8 preskočili, ispričavam se. Moramo se vratiti na 12. stranu, barem je tako kod mene. 178 za, protiv. Provjerit ćemo. 178. amandman, otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Glasanje je završeno. Odbija se. Pa se vraćamo sada na 34. amandman, ako se ne varam. To su citati, tko za, protiv, služani, odbija se. 34 za, protiv, služani, odbija se. Kompromis L za, protiv, služani, usvaja se. Amandman drugi za, protiv, služani, usvaja se. Amandman 41. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42. za, protiv. Provjerit ćemo 42. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se sa jednim glasom više. Kompromis M za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis N za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis O za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis P za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis R za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 67. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis S za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73. amandman. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se 74 za, protiv suzdržani usvaja se 75 za, protiv suzdržani usvaja se 76 za, protiv. Mislim da se usvaja. 77 za, protiv suzdržani usvaja se 78 za, protiv suzdržani odbija se 79 za, protiv Provjerit ćemo 79. amandman, Otvorim glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 80. amandman za. Protiv suženi odbija se. 81 za. Protiv. Provjerit ćemo 81. amandman, otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. Sedmi amandman. Da, 82. i 87. se ne razmatraju. 83 za, protiv, suzdržani, odbija se. I sada glasujemo o prijedlogu komisije u izmjenom obliku. Pojmenično glasanje, otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se sa 41 za, jednim glasom protiv i jednim glasom suzdržanim. A imamo i amandman eh, vezan uz zakonodavnu rezoluciju, to je inovacija. To je 32. amandman. Tko je za? Protiv? Mislim da ćemo ga odbiti, ali provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. Dakle, zakon rezolucija će se onda usvojiti u izmijenjenom obliku i ne moramo glasati o tome. To je još jedna promjena u našem poslovniku. I stoga čestitke izvjestitelju. Okay, so uh, next uh, meeting. U redu, sljedeći sastanak, ali prije toga dopusti mi da kažem nešto osobno, zato što bih htio zahvaliti i zaželjeti sve najbolje novoj karijeri, mojoj asistentici koja nakon mnogo godina napušta Europski parlament, doista bih joj htio zahvaliti na njenoj važnoj podršci i hvala ti Laura na tome.